Okay. Dear colleagues, I'd like... Dragi kolege, zamolio bih vas da zauzmete svoja mjesta, a svi koji nisu zainteresirani za sastanak, molim vas da ili napustite prostoriju ili barem se utišete kako bismo mogli započeti potpredsjednik Dombrovskis, povjerenica Tisen, moraju na vrijeme napustiti sastanak pa ćemo započeti odmah. Prije svega znamo imamo kakav komentar na dnevni red, ukoliko ne, smatramo ga usvojenim. Pozdravljam Valdisa Dombrovskisa, podpredsjednika zaduženog za euroesecijalno socijalni dijalog, te Marijenta Isim, povrednicu za zapošljavanje, socijalne pitanja, vještine i mobilnost radne snage. Danas oni pristuju na zajedničkom dijalogu odbora Econ i razmijenit će s nama gledišta o preporukama za države članice. Ispričavam se u ime e, gospodina Moskovićija koji nije zbog drugih obaveza danas mogao biti prisutan. Par komentara s moje strane. Komisija će nam izložiti e, rezultat procjene za CSR države, preporuke za države članice na temelju programa za konvergenciju i nacionalnu stabilnost koji su dobili od država članica. Preporuke bi trebale biti usvojene u Ekofinu u srpnju i ovime završavamo Europski semestar 2016. u okviru uredba o paketu šest mjera te u skladu sa dosadašnjim praksama započet ćemo sa uvodnim izjavama komisije, nakon čega ćemo imati nekoliko krugova pitanja i odgovora. Reći ću odmah dati potpredsjedniku komisije su. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici. Prije svega, zahvaljujem na pozivu, zajedno sa povjerenicom Tisen, kako bih vam mogao izložiti preporuke komisije o gospodarskim politikama za nadolazećih 12 do 18 mjeseci. Naše preporuke utemeljene su tri prioriteta naših politika, osnaživanje investicija, nastavak strukturnih reformi te odgovorne fiskalne politike. Dakle, nadamo se da ćemo kroz to uspjeti stvariti snažniji oporavak, smanjiti nezaposlenost, stvoriti radna mjesta te postaviti temelj eh, budućeg prosperiteta. Za dovršenje moje ekonomske monetarne unije također će biti potrebna ovakva stabilnost i uključujući sporazum e, o nedostajućim karikama u izgradnji bankovne unije, o čemu sam siguran da vam je nešto rekao i povjerenik Hill. Naše preporuke prilagođene su pojedinim situacijama u kojima se nalaze države članice. Razina specifičnosti odražava ozbiljnost izazova koji je pred svim državama članicama. To objašnjava zbog čega su zemlje sa prekomjernim neravnotežama u prosjeku dobile e, više preporuka i detaljnije preporuke od drugih. Preporuke također u obzir uzimaju i sva pitanja koja se tiču Europske unije i eurozone, osobito integriranu dimenziju eurozone. To je postavljeno već u našim preporukama za eurozonu kao cijelinu, što je izdano u studenom prošle godine zajedno sa godišnjim pregledom rasta. Odatle dolazi zamisao da se nastavi sa izdavanjem preporuka za područje eurozone kako bi se one mogle odraziti u preporukama za država članice eurozone. Sve preporuke ili CSR usmjerene su na najvažnija pitanja i rezultat toga je 89 preporuka, što možemo usporediti sa preko 150 preporuka prije dvije godine. Dakle, sada su one više usredotočene. Također, određeni su i prioriteti. To se temelji na intenzivnim dijalozima sa vladama, nacionalnim parlamentima, socijalnim partnerima i drugim dionicima. Također, neprestano tražimo država članica da se usko konzultiraju sa nacionalnim socijalnim partnerima kada se radi na dokumentima koji se tiču europskog semestra. Komisija snažan naglasak stavlja na demokratsku raspravu, i u velike cijeni e, otvorene redovite razbine sa vama kao Europskim parlamentom. Osobno ja također sustavno posjećujem države članice i provodim rasprave sa ključnim dionicima na nacionalnoj razini kao i moji drugi kolege povjerenici. Ovakvim dijalogom pokušavamo identificirati izazove, e, najvažnije reforme te prepreke reformama i investicijama. Naše preporuke dolaze u obliku posebnih gospodarskih, socijalnih i političkih konteksta. Europsko gospodarstvo trenutno je na putu oporavka, no rizici još uvijek postoje. Nezaposlenost opada, međutim i dalje visoka u nekolicini država, a osobit razlog za brigu je nezaposlenost mladih i dugoročna nezaposlenost. Prilagodba makroekonomskih neravnoteža je također napredovala, no daleko je od dovršenog. Visoka razina privatnog i javnog duga i dalje obuzdava rast, zaustavlja rast u mnogim zemljama, a istodobno postoji niz faktora koji pogoduju oporovku. Monetarna politika i dalje je vrlo akomodativna, što je vezano za razmjeno slab tečaj e, eura, fiskalni stav sve više ekspanzionaran, a cijene nafte i robe i dalje su niske, što je pozitivno za Europsku uniju kao neto uznika energenata. Jedna od stvari koju se koristi kako bi se brzo nastavilo sa reformama koje kada kasne su upravo ovi nastavci aktivnosti, ali postoji i razina hitnosti koju je potrebno poštivati. Prostično govoreći, zemlje su ostvarile nešto između umjerenog i slabog napretka e, što se tiče provedbe prošlogodišnjih e, preporuka, što nije dovoljno dobro. Legacy of the crisis still on growth. Weak demographic trends pose long-term challenges for... Slabi demografski trendovi nanose e, štetu našim gospodarskim i socijalnim sustavima i pokazuju slabe strukturne e, mogućnosti što se tiče rasta i ostvarenja daljnjeg napretka. Potrebno je shvatiti da povoljni ekonomski uvjeti neće trajati dulje, ovako kako trenutno imamo i u određenom trenutku morat ćemo računati da će to doći kraju, tako da kada rast podržavaju ovakvi privremeni faktori, to razdoblje moramo pametno iskoristiti kako bismo se pozabavili strukturnim slabostima u našim gospodarstvima. Za pružanje podrške državama članicama u učinkovitom provođenju reformi komisija je zauzela jedan proaktivni pristup. Olakšavaju bolje zajedničko razumijevanje politika i izazova pred zemljama, te u tom smjeru predlažemo mjerila i razmatranje svih sektora politike. Nadalje, u provedba reformi zahtijevaju političku snagu, to nam je jasno. Neke od reforme imaju proračunske troškove, druge su tehnički vrlo složene, a često zemlje se suočavaju s izazovima i što se tiče administrativnih i institucionalnih kapaciteta. Kako bi u takvim situacijama pružili podršku, komisija je uspostavila sustav potpore i predložila prijedlog za jedan instrument koji bi se bavio upravo time te pružao sveobuhvatnu potporu u smislu pružanja potpore institucionalnim reformama. Nadam se da će Europski parlament e, moći dati svoju potporu takvom programu. I za kraj Europski strukturni fondovi također postoje kako bi pružili podršku državama članicama u provođenju reformi te proveli same preporuke. Pozabavio bih se sada nekim detaljima CSR-a posebnih preporuka za državu članicu. Uspjeli smo stvoriti okruženje koje olakšava ulaganje. Smjernice iz preporuka usredotočavaju se na smanjenje uskih grla poput neefikasnosti javne uprave, slabosti u pravoslavnom sustavu ili poslovnom okruženju. Drugo, naše smjernice politika također pokušavaju snažiti bankovne sustave i poboljšati funkcioniranje tržišta. Također stavljamo glasak na učinkovite politike kako bi nezaposleni se vratili na tržište rada i pronašli odgovarajuću ravnotežu između fleksibilnosti i stabilnosti u e, pitanjima radnog prava. Dakle, potrebna je i modernizacija naših sustava socijalne zaštite koja mora biti i socijalno i financijski održiva. Povjerenica Tyson reći će nešto više o tome za koji trenutak. Treća stvar, odgovorna fiskalna politika, to znači politika koja poštuje naše e, zajedničke fiskalne okvire te pakt o rastu i stabilnosti. Također za to je potrebno i proračunski doprinos koji će podupirati rast i veću učinkovitost. Također moramo nastaviti sa svojom borbom protiv izbjegavanja juta poreza. Uz preporuke unutar europskog semestra komisija dala je prijedloge e, što se tiče postupka e, za proceduru prekomjernog deficita. Pri svega tražilo se da tri zemlje budu uklonjene iz te procedure, Cipar, Irska i Slovenija, jer njihovi deficiti su smanjeni ispod 3% BDP-a, te prema našim prognozama ta ispravka je nešto što je održivo. Druga stvar, prosudili smo stav u Belgiji i Italiji i prema članku 146.3 ugovora uzelo se u obzir sve relevantne faktore te se kriteriji koje su trebali zadovoljiti smatraju zatvorenima. U slučaju Italije ponovno ćemo razmotriti ovu situaciju i na raspolaganje stavlja informacije o proračunu za 2017. godinu. Portugal i Španjolska nisu ispravili svoje prekomjerne deficite u skladu sa preporukama vijeća prema proceduri za prekomjerni deficit. Mi smo predložili fiskalne preporuke unutar europskog semestra kroz preporuke za Portugal i Španjolsku, te ćemo se vratiti situaciji u ovim zemljama početkom srpnja. Poštovani zastupnici, hvala svima na pažnji i sada ću riječ dati Marijan Tisen. Hvala. Thank you, Vice President Dombrovskis. Hvala potpredsjedniče s Povjerenice Tajsen, izvolite. Hvala. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, kao što znate, svijet rada se przo mijenja. Digitalna revolucija donosi brojne prilike, ali isto tako podrazumijeva i brojne izazove, naročito za obične ljude, a promjene stvaraju nesigurnost, osjećaj izgubljenosti gubitka i brojne se obitelje zbog toga pitaju što donosi budućnost. Zbog toga trebamo nastaviti sa reformama, imajući u vidu međutim njihov učinak na živote ljudi i na prilike koje su pred njima. Zbog toga smo početkom ove godine stavili naglasak na ravnotežu između fleksibilnosti i sigurnosti sa snažnim socijalnim sadržajem i to će se također nastaviti i u kontekstu ustupa socijalnih prava. Napori u provođenju reforma donijeli su u početku pozitivne rezultate, uvjeti na tržištu rada se stalno poboljšavaju, nezaposlenost se smanjuje, no još uvijek je potrebno mnogo više učiniti. Naime, još uvijek imamo 21 milijun ljudi, odnosno nezaposlenic, i ako vidimo da je među njima 4 milijuna mladih e, i da je siromaštvo još uvijek rasprostranjeno, znamo da trebamo učiniti bolje i više. Diljem Europe provedene su brojne reforme tržišta rada, no ipak treba stvoriti okruženje povoljno za zapošljavanje sa naglaskom na stjecanje znanja i obrazovanja i također treba povećati i sudjelovanje na tržištu rada i naše socijalne sustave. Preporuke za 2016. godinu bave se ovim pitanjima. Mi pozivamo brojne zemlje članice, primjerice Finsku, Rumunjsku, Slovačku i druge na bolju integraciju mreža socijalne sigurnosti i također na osiguranje njihove prikladnosti i učinkovitosti. Želimo vratiti nezaposlene na radna mjesta. To je i socijalni i gospodarski prioritet. Također tražimo od zemalja članica da povećaju sudjelovanje žena na tržištu rada, što znači i e, reforme u Njemačkoj i Irskoj ili također eh, reformu eh, dječje skrbi recimo u Slovačkoj. Također eh, treba, kako bi se potaglo stvaranje radnih mjesta, zemlje članice poput Njemačke i Francuske trebaju i dalje ulagati napore u, u smanjenje oporezivanja rada. Također obraćamo pozornost na smanjenje siromaštva i društvene isključenosti pozivanjem zemalja članica poput Italije i Bugarske na pružanje adekvatnih e, socijalnih mreža sigurnosti za sve. Također u preparukama se bavimo i izazovima u vezi sa e, e, vještinama, obrazovnim ishodima i usavršavanjem. Znamo da zemlje članice traže kvalificirane radnike, a da radnici traže radna mjesta koja odgovaraju njihovim znanjima i stručnosti. Trebamo spojiti ta dva kraja ulaganjem u obrazovanje i usavršavanje što znači također i e, vraćanje kvalificiranih radnika na radna mjesta i otvaranje više prilika za sve. E, moj program koji sam predstavila 7. lipnja podržat će zemlje članice u tom smislu. E, Kada je riječ o izbjeglicama, nisu iznesene preporuke za pojedine zemlje članice, budući da su glavne zemlje primateljice poduzele sveobuhvatne i dalekosežne politike kako bi prihvatile izbjeglice i još je stoga prerano da se ocijeni učinak sadašnjih mjera, no ipak iznosimo neke šire preporuke u mjerama za poboljšanje integracije osoba izbjegličkog podrijetla i ranjivih skupina, što bi također trebalo ići u korist izbjeglica. Također, novi program e, donosi instrumente za poboljšanje transparentnosti kvalifikacija iz trećih zemalja. Naravno, svi će ti napori ovisiti o snažnom socijalnom dijalogu. Trebamo omogućiti bolje sudjelovanje socijalnih partnera i zakonodavaca na i europskoj razini. Imamo e, različite razine sudjelovanja socijalnih partnera u osmišljavanju i provedbi politika. Neke preporuke traže veće sudjelovanje socijalnih partnera u e, reforme tržišta rada ili u jačanju uloge njihovog dijaloga. Osim toga, zemlje članice trebaju iskoristiti mogućnost koje nudi fond za strukturna ulaganja kako bi poduprle svoje napore u cilju provođenja reformi. Gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi Europskog parlamenta, kako bismo ostvarili uspjeh, trebamo zalaganje svih dionika parlamenta, zastupnika u Europskom parlamentu, e, civilnog društva i tako dalje. Zbog toga ću sa uvažanjem saslušati vaše doprinose u raspravi i Radujem se vašim nadolazećim izvješćima. Vidjeli ste sigurno da ovogodišnje preporuke stavljaju naglasak na socijalna pitanja pitanja zapošljavanja. Ako se povede više računa o socijalnim pitanjima u svim sektorima, jedino ćemo tako ostvariti socijalnu Europu. Thank Tyson. Kao što sam spomenuo, povjerenici moraju otići na vrijeme. Imamo e, šest krugova pitanja, dakle preostalo mi je još 92 minute. Za svaki krug pitanja imamo 15 minuta i molim sve da se pridržavaju zadanog vremena, što znači da će svatko imati po tri minute za pitanje i nakon toga ćemo imati 10 minuta za odgovore i u sljedećim e, krugovima pitanja kada će preuzeti predsjedavanje kolega iz EMPLA. Dakle, svako odgovornika će imati minutu i pol i na kraju će ukupno povjerenici imati deset minuta za odgovore. Dakle, prvo izvjestitelji, dajem riječ e, Alfredo Santu na dvije minute i nakon toga izvjestiteljici u ime odbora M i Rivijera. Alfreda, izvoli. Hvala. Preporuka iz 2016. godine e, se temelje na takozvanom streamline semestru koji je prvi puta proveden 2015. godine, što znači da se stavio naglasak na postizanje ciljeva, ali prepustilo se zemljama članicama da odrede mjere za ostvarenje tih ciljeva. U tom kontekstu imam tri pitanja. E, prvo se odnosi na ulaganja. Makroekonomski razlozi su e, smanjili privatna dugoročna ulaganja zbog e, smanjenih očekivanja u vezi sa povratima. Javne uprave daju prednost kratkoročnim rashodima. Zbog toga treba posvetiti više pozornosti preprekama za makroekonomska ulaganja. Dakle, teškom poslovnom okruženju i loše kvaliteti javne uprave, što obeshrabruje i privatna i javna ulaganja. No hoće li te mjere biti dovoljne? Sumnjam. U natoč EFSI, u natoč strukturnim fondova postoji veliki investicijski jaz u privatnom i javnom sektoru koji je vidim na jedinstvenom tržištu, no u politici treba, e, postoji konsenzus o potrebi da se povećaju ulaganja. Slažete li se da se usvajaju novi prijedlozi koji će doista potaknuti privatna i javna ulaganja diljem Europe. Sa socijalne strane, za 2016. godinu diskretna zapošljavanja i socijalne preporuke iznose 114, e, su 114 za usporedu sa 115 e, prošle godine. S obzirom na razvoj od prošle godine jasno je da su e, socijalna pitanja i dalje bitna u ovom semestru kao što je to i strategija Europa 2020. Često se u preporukama spominju pitanja obrazovanja i usavršavanja više zemalja članica je dobilo takve preporuke, 14 njih više od, u odnosu na 2015. godinu. No, e, ciljevi 2020 za e, siromaštvo ne samo da neće biti ostvareni, nego je komisija prihvatila da će tada e, biti situacija gora nego kada je osnovan taj program. Drugo pitanje je zato sljedeće. Nije li prikladno da se da prednost borbi protiv siromaštva u preporukama ne samo kako bi se e, smanjila, smanjilo siromaštvo Europi, nego kako bi se izbjeglo da to postane opće prihvaćeno stanje stvari. I moje e, treće pitanje se odnose na naše gospodarsko upravljanje. On assessment. Prema samoj procjeni komisije e, smanjile su se preporuke, dakle 11% 2012. za razliku od 5% 2015. godine, no ipak e, nije se ispunilo te preporuke, dakle to neispunjenje je preraslo sa 30% 2015. godine na 50% od 2015. godine, što znači da zemlje članice ne uvažavaju preporuke. Možda je dio problema činjenica da nacionalni parlament još uvijek nisu u uključeni u taj e, proces i ako se to pokušava ispraviti. Treće pitanje je zato sljedeće. Postoje li ikakvi izgledi da se taj proces e, preuredi kako bi nacionalni parlamenti postali sastavni, integralni dio ovog procesa usvajanja preporuka i to na e, razuman način. Hvala, Sofija, u ime Pučana. Hvala. Gospodine povjereniče, gospođo povjerenice, uvaženi kolege, u Europskoj uniji gospodine povjereniče. Dakle, kao što sam htjela reći, u Europskoj uniji još uvijek postoje veliki nesrazmjeri. Evo, da, na temelju upravo ovih preporuka koje sada razmatramo. Suzbijanje tih nesrazmjera je od uvijek bila naša bitka, a nova strategija podrazumijeva nova ulaganja, više strukturnih reforme i više fiskalne odgovornosti i proračunske odgovornosti zapučene, nema nikakve sumnje u to da bez uravnoteženog i održavog gospodarstva nećemo uspjeti postići socijalnu pravdu, niti će građani biti u središtu naših politika. Prekomjerno zaduživanje je najveći neprijatelj saranja socijalne države i zapošljavanja i također ugrožava budućnost mladih i djece. Treba nam uravnoteženo gospodarstvo. Pred nama su strašni izazovi, situacija Grčke, integracija izbjeglica, borba protiv terorizma, stalne prijetnje unutarnje sigurnosti, bankarska kriza i potražnost kriza zbog bankarske krize i to sve dovode u pitanje sami europski projekt. Ne možemo očekivati dalje žrtve od zemalja koje su provele dubokosežne reforme gdje su građani podnijeli velike žrtve kako bi se uspostavila ravnoteža u javnim kasama. Evo, uzmemo situaciju u Portugalu. Tu se ulažu ogromni napori umjesto da se usredotočimo na prave mjere. S obzirom na ovo sadašnje razdoblje, slažem se s time da plan rasta nije u skladu sa prijetnjama da će se provesti kazne i sankcije. Dakle, kako to da se jedna zemlja hvali zbog poduzimanja reformi i onda predmetom sankcija kada se treba uskladiti deficite sa Europskom unijom. Dakle, mi zapravo kršimo načelo solidarnosti, a to je vrijednost koja nas obježava. Zatim, ako se odgodi primjena preporuka, može se to odgoditi za godinu dana. Ako se predvidi godina dana i ako dakle, se tako stigne do 2017. koji će biti kriteriji za odobrenje odgode. I na kraju još jedna posljednja napomena. Mi govorimo danas o ovim preporukama, a ECOFIN će obaviti svoju analizu u srpnju, ali mi ćemo glasovati o ovom dokumentu u listopadu. Dakle, morat ćemo izmijeniti cijeli proces europskog semestra kako bismo tu unijeli više demokracije, kako bi odbor EMPL mogao predstaviti svoje izvješće na vlastitu inicijativu zajedno sa odborom ECON umjesto da to bude samo mišljenje. Hvala. Ja vas doista molim da se držite zadanog vremena jer inače oni koji su posljednji na redu neće imati prilike postaviti svoja pitanja. Evo, sada dajemo riječ e, povjerenicima na 10 minuta. Gospodine dobrovski izvolite. Zahvaljujem. Što se tiče prvog pitanja, dakle, što se tiče europskog semestra u novom izdanju i prepreka investicijama. Dakle, ove godine smo e, našem e, europskom semestru e, se fokusirali na utvrđivanje prepreka za investicije, uključujući one koje ste spomenuli, na kao što je poslovno okruženje, učinkovitost javnog upravljanja, infrastrukturna uske grla i tako dalje. A što se tiče pitanja novih e, predloženih politika za investicije, pa sada provodimo Europski investicijski plan i projektima koji su do sada odobreni. Omogućili smo otprilike 100 milijardi eura javnih i privatnih investicija. to pokazuje zapravo da investicijski plan e, za Europu i cilj otključavanja barem 315 e, milijardi dodatnih investicija je na pravom putu. Naravno, ova rasprava je svakako potrebna i razumljiva, a ono što znači, dolazi sljedeće, postoji li mogućnost eh, poticanja daljnjih investicija novim, novih instrumenta, novim instrumentima ili produljenjem eh, Europskog investicijskog plana je nešto što trenutno upravo komisija procjenjuje i eh, rezultate te procjene iznijeti će u sljedećim mjesecima. U svakom slučaju prioritet za ulaganja svakako postoji. Što se tiče provedbe preporuka, znači što sam rekao i u uvodnim napomenama, znači o, sveukupni napredak je između ograničeno i neki napredak, ali to zapravo nije dovoljno dobro. Znači moramo ubrzati napore u poboljšanju provedbe. Ali kao što uvijek naglašavam, Radi se o preporukama po zemljama, a ne provedbenim mehanizmima koji se mogu automatski provesti, odnosno narediti. Dakle, poboljšanje provedbe je nešto za što vjerujemo će biti potrebno poboljšanje što je uključivanje nacionalnih dionika, parlamenta socijalnih partnera i drugih dionika u zemljama članicama, a kako bi se e, osvijestili prema identificiranju ko izazova za politike i mogli se njima pozabaviti. Također spomenula sam i potporne instrumente za zemlje članice za, provodbe, za provedbu e, preporuka i tehničku potporu i također e, program strukturne potpore, znači jačanje uloge nacionalnih parlamenta ovdje je nešto što je svakako prioritet komisije. Nadalje, da se vratim na pitanja koje su povezana sa primjenom pakta za stabilnost i rast i potencijalnih sankcija pa kao što znadete, odluke o postupku prekomjernog deficita temeljem članka 126. ugovora, a u slučaju Španjolske i Portugala odgođeni su do početka srpnja i nema planova da se te odluke dalje odgađaju. Sada trenutno nisam e, u mogućnosti prejudicirati odluku komisije početkom srpnja, ali svakako dužnost je komisije kao čuvarica ugovora da primjenjuje pakta stabilnosti i rastu, a prvi korak u svakom postupku je ubrzavanje postupka e, za e, pretjerani deficit i kada to potvrdi vijeće <clears throat> i kada vijeće potvrdi da nedostaje učinkovitog djelovanja po tom pitanju, onda su mogući daljnji koraci. Svakako, u svakoj slučaju cijenimo napore koje poduzima Portugal, ali također i Španjolska, koje omogućuju tim zemljama da se vrate ekonomskom rastu i namjera naravno je komisija osigurati da sve zemlje mogu jačati svoj ekonomski oporavak i osigurati pozitivno gospodarsko okruženje. Dakle, ovo je u svakom slučaju nešto što komisija treba uzeti u obzir kada odlučuje o sljedećim koracima što se tiče postupka pretjeranog deficita. Hvala, povjerenice Tyson, izvolite. Zahvaljujem. Ja ću govoriti nizozemski ako dopuštate. Siromaštvo je svakako jedan od ciljeva kojem se želi baviti i strategija 2020 i znamo e, već sada da nećemo uspjeti postići taj cilj, odnosno da nećemo e, uspjeti smanjiti ovu razinu, nego će ona ostati na istoj razini, ali shvaćamo da ne smijemo niti smanjiti svoje ambicije za postizanje tog cilja on ostaje i dalje prioritetom. Ako pogledamo preporuke po zemljama 2016. Vidimo da gotovo pola zemalja članica je dobilo preporuke koje bi zapravo trebali imati učinka na razine siromaštva u zemlji. I teško je usporediti siromaštvo kao sa dijamantom, ali gotovo je tako, ima to toliko kuteva iz kojih se može e, sagledati siromaštvo. I posebice ove godine e, e, se siromaštvo isto je tema komentara koji su upućeni zemljama članicama i rečeno je da trebaju više raditi na učinkovitosti i obuhvatu mjera za nezaposlene i zaštitnih mjera. Znači treba tu biti jedna određena kombinacija između e, socijalnih mjera i mjera aktivacija jer najbolji način za rješavanje siromaštva, a to je za mnoge moguće, je da se zaposle. Također u preporukama po zemljama e, fokusiramo se i na djecu. Ako želimo slomiti ovaj e, začarani krug siromaštva, moramo se baviti i najmlađom djecom i omogućiti bolji pristup, bolju kvalitetu i prihvatljiviju skrb za djecu, primjerenu skrb za djecu, kao i dobro obrazovanje za djecu od najranije dobi. Također, što se tiče dugoročnom nezaposlenošću, koja je važni dio borbe protiv siromaštva, Naime, ovdje mnoge zemlje dobivaju preporuku za uvođenje minimalne plaće ili povećanje minimalne plaće, što može također e, dati doprinos. Što se tiče siromaštva na radu, tu se također može e, promijeniti nizom strukturnih mjera, zatim porezni klin, porezno opterećenje, e, porez na rad e, koji posebice kod niskog prihoda još, još više smanjuje taj prihod, e, može doprinijeti recimo uklanjanje poreznog klina može pomoći i također što se tiče kvalifikacije i vještine, oni s najmanjim kvalifikacijama imaju najveću mogućnost da ostanu siromašni. Dakle, to je područje u kojemu trebamo činiti nešto po pitanju siromaštva i tu ima niz preporuka kojima se treba baviti iz raznih kuteva. Znamo da ovdje zaostajemo u ovom području, ali to jest nešto čime se bavimo i ukazujemo zemljama članicama na to da treba provesti strukturne reforme za poboljšanje situacije. Ako želimo socijalnu Europu, moramo se baviti onima koji imaju najmanje. Hvala povjerenice Tyson. A sada u sljedećem krugu četiri govornika s naše strane, svaki po minutu 30. Znači, Ekon je pol na Darius Rozati, P. Ekon, izvolite. Zahvaljujem. Prvo pitanje e, potpredsjedniku Dombrovskiju. Pozdravljam od povjereniče. Jedna od slabosti sadašnjeg oporavka, gospodarskog oporavka Europske unije je niski rast produktivnosti. Znači stopa rasta trenutno je pola onoga kakva je bila 2000, 2008. i manje od trećine od 80. E, i 90. I to je upravo ključni faktor koji objašnjava vrlo spori rast u Europskoj uniji. Dakle, koje je objašnjenje koje nudi komisija za ovaj niski rast produktivnosti i kakve preporuke ima komisija za zemlje članice da ispravi ovu situaciju? A moje drugo pitanje odnosi se, e, je u povjerenici Tajzen, e, Ove godine europski semestar fokusirao se više na zapošljavanje i socijalna pitanja, odnosno socijalne usluge. I uvedena su još tri nova prošle godine indikatora, socijalnih indikatora koje što je trebalo proširiti područje analize i učiniti je sve Kako su ti faktori uključeni, u, odraženi u preporukama po zemljama i koje se specifične preporuke upućuju zemlja članicama kako bi se e, poboljšala situacija sa stvarnjem radnih mjesta, posebice odnosili se one i na e, zaštitu e, zapošljavanja zaposlenosti, a besplatno prebacujem preostalo vrijeme sljedećim govornicima. Hvala sve za SID, Empel, Marija Joao. Marija proste. E, imamo evo još i pet, pet sekundi više. Dakle, mi e, znamo da u ovom europskom semestru se može vidjeti, dakle, nakon poziva koje uputio Europski parlament bolji način da se u obzir uzmu socijalna pitanja, ali s našeg gledišta ovo još uvijek nije dovoljno. Naime, ako doista želimo smanjiti visoku stopu nezaposlenosti, posebice nezaposlenosti mladih, i ako želimo osigurati da se poboljšaju socijalni standardi bilo gdje i posuda u Europi i tako se želite baviti nejednakost na socijalnom području, trebamo imati ambiciozniju strategiju. I to počevši od načina na koji definiravamo ciljeve, jer ciljevi bi trebali biti E, i o nezaposlenosti, socijalnoj nejednakosti i socijalnim standardima, zatim zabrinutost e, zbog načina na koji se dizajniraju reforme. Naime, one trebaju biti napravljene tako da se usredotoči upravo na ove socijalne probleme. Treće, potreba za socijalnim investicijama u općim investicijskim planovima. Četvrto, osigurati da se brzina fiskalne konsolidacije ne e, poveća socijalne nejednakosti i podkopa potražnju na domaćem terenu, te način e, djelovanja prema makroekonomskim neravnotežama i tu je komisija rekla da sve zemlje moraju dati svoje napore i e, sve zemlje bi morale morat i informirati investirati, To znači da i konkurentnije zemlje moraju širiti e, svoju e, internu ponudu. Te na kraju ova se strategija ne može e, primijeniti bez ekonomskog monitoringa. Hvala. Joachim Stabati koji govori za MPL, pa evo sada tri minute imate za jedan i za drugi odbor po minuti i pola imam jednu napomenu povjereniku Domborovskiju. Kako sam e, često u parlamentu i odborima čuo da nam treba više rasta, da nam treba više investicija, da imamo previsoku nezaposlenost i da smo nešto učinili, ali nedovoljno. I podsjećam na e, riječi povjerenika Junkera da trebamo iskreno krenuti prema cijeloj stvari. Evo, e, što se tiče sa, što se tiče Grčke, ona kreće prema poror, ponoru, a u ponoru goni politika štednje Europe. Drugo, e, gosp e, e, Ekonomisti su rekli da je grčka ekonomija beznadno nekonkurentna. Ako se Grčkoj daje novac, jednostavno se ne pomaže Grčkoj, nego samo vjerovnicima Grčke. A ne radi se uopće o Grčkoj, radi se o održavanju eurozone na okupu, jer ako se bojite da istupanjem e, Grčke bi mogle sjediti sljedeće zemlje. Što onda doista pomaže Grčkoj? Pomoglo bi kada bi se promijenio tečaj. E, mislim, e, ne može se mijenjati cijena u zemlje nego tečaj je lakše promijeniti. Drugo, Grčkoj treba oprosto dugova da može početi ponovno i po, početno financiranje kako bi e, stvorila se u Grčkoj poslovni model koji bi omogućio da zemlja zaposli vlastite ljude. To su bili mojih prvi minuto i pola. Dobro. A sada još jedna zanimljiva točka što se tiče tržišta rada. Financijski ministar Italije rekao je da ako devizni tečaj isključimo kao mehanizam izravnanja, onda se to mora napraviti na tržištu rada. Naime, ne postoji teži instrument prilagodbe od prilagodbe putem tržišta rada. Želim sada to usporediti kao sa Švicarskom i Portugalom. Švicarska ima eh, je eh, eh, upravo to učinila zbog tečaja prema euru povećali su e, svoju produktivnost e, zbog odnosa e, njihove valute prema euru i time konkurentnost. Znači interno su oslabili frank, ali su zato dobili veću konkurentnost. A Portugal je smanjio radno vrijeme na 35 sati, što je rezultat. E, produktivnost portugalskog rada će padati, međunarodna konkurentnost e, Portugala također će padati. Ali Portugal mora, kako bi bio konkurentan, sada devaluirati svoju valutu, ali kako u ovoj konstrukciji kada se može realizirati ono za što se svi nadamo da će doći rast e, eura, produktivnost, e, e, smanjenje nezaposlenosti i tako dalje na ovaj način. Hvala. Komisija, potpredsjedniče Dombrovskis. Prvo, po pitanju niskog rasta produktivnosti. Dakle, kao što ste vi rekli, to je nešto što e, stoji iza slabog gospodarskog rasta, a za to postoje nekoliko faktora. Jedan faktor o kojem smo već raspravljali je također nedostatak investicija, jer s investicijama također se smanjuje budući potencijal rasta i s time istovremeno i stopa rasta. Drugo, neke studije pokazuju kao ECD također i drugih koji se bave učinkovitošću tržišta i koji kažu da postoje velika razlika u smislu razvoja produktivnosti u raznim tvrtkama i da tvrtke sa nižom učinkovitošću u načelu ostaju na tržištu što usporava cjelokupnu razvoj produktivnosti. Znači, to je pitanje učinkovitosti tržišta, ali ako želimo imati jak ekonomski rast, ako želimo održavati visoku raznu prosperiteta, moramo imati i visoku raznu produktivnosti i konkurentnosti. I to stoji upravo iza logike komisije e, gdje predlaže preporuku uspostavljanju nacionalnih e, vijeća za konkurentnost, odnosno produktivnost, kako bi pratili upravo te razvoje i dali neovisne e, savjete u smislu politika vladama i to je rasprava koja se trenutno vodi u vijeću i nadamo se da već ovog mjeseca na Ekofinu u lipnju za par dana će se tu postići neki sporazum. Nadalje, A bolja što se tiče bolje integracije socijalnih pitanja u europski semestar, hvala vam e, što ste odali priznanje onom poslu koji je već obavljen i također taj posao se nastavlja, ali Mirjen će također reći više o tom dijelu. Pa onda pitanje o fiskalnoj odgovornosti. Govorili ste o fiskalnoj konsolidaciji. Naime, treba reći da više nismo e, e, u, poziciji sveukupne fiskalne konsolidacije. Naprotiv, e, kao što je rečeno, fiskalni stav, odnosno položaj europodručja je malo ekspanzivan, znači nominalno deficit raste, ali strukturni proračunski deficit koji E, uzima u obzir e, učinke ekonomskog ciklusa, već e, počinje rasti. I Znači, rekao sam već nešto o produbljivanju i završetku Europske monetarne unije i tu se nadamo također napretku ili nekim novim planovima, roadmapovima već ovog mjeseca. Što se tiče bar prve faze izvješća pet predsjednika gdje smo sada u širokom procesu konzultacija, a što se tiče pripreme za drugu fazu. Onda pitanje o situaciji u Grčkoj. Dakle, što se tiče Grčke, mislim da ćemo sada finalizirati prvu reviziju i Također kako bismo mogli onda nastaviti dalje sa plaćanjem sljedeće tranše. Također treba reći da set reformi koje su poduzete tijekom posljednjih godina također je pomogao ponovno uspostavljanju konkurentnosti grčkog gospodarstva i time Grčka postigla financijsku stabilnost plus koja sa SM programom Grčka može postići i, i može se očekivati da će se Grčka vratiti u ekonomski rast. E, znači, one stvari koje ste spomenuli već su već poznate. 27 od 28 zemalja članica Europske unije ima ekonomski rast i naš je e, predviđanja da s ovim programom će se i Grčka vratiti u područje ekonomskog rasta E, i to tijekom ove godine. Zatim po pitanju razvoja tečajnih e, razlika, odnosno tečaja, deviznog tečaja na u Europi ne možete devaluirati vlastitu valutu kao alat monetarne politike jer tu postoje određena ograničenja i zato je vrlo važno pratiti posebice u području zemalja članica Europske unije na vrijeme kako se ne bi dopustile neravnoteže zbog akumuliravanja a kojima, bi se, kojima se treba pozabaviti na vrijeme e, i zato upravo imamo postupak makroekonomske neravnoteže i prijedlog za uspostavljanje nacionalnih vijeća za konkurentnost. Hvala. Zahvaljujem prije što predsjedanje predajem kolegama iz Ample, riječ zajem povjerenici Tyson. Hvala vam. Što se tiče pitanja Rosatija o tome što smo učinili sa socijalnim pokazateljima, upotrebili smo ih u izvješćivanju za posebne preporuke za zemlje. Dakle, upotrebili smo ih koji smo produbili poznavanje ovih zemalja i oni su izravno odraženi u posebnim preporukama. To kada što se tiče aktivnosti o dugoročno nezaposlenima i o mladima, imamo podatke i jasne preporuke za nekoliko država članica o stopi aktivnosti. Ako pogledamo samo preporuke što se tiče aktivnih politika tržišta rada, možemo vidjeti da imamo preporuke za polovinu država članica. I tu također naglašavamo nužnost povezivanja socijalne zaštite sa aktivacijom onih ljudi koji imaju pravo na socijalnu zaštitu. Što se mladih i nezaposlenosti tiče, također imamo neke preporuke za države članice. kao što znate, prema jamstvu za mlade postoje aktivnosti koje se provode i prikupit ćemo u budućnosti podatke kako bismo mogli vidjeti kako najbolje raditi u tom smjeru. Ali to je odraženo u posebnim preporukama za države članice i isto vrijedi za dugoročno nezaposlene. Mislim da tu imamo barem šest država članica gdje uz strategiju sa preporukama za dugoročne zaposlene također smo dodali posebne preporuke za države članice. Dakle, gotovo jednu od četiri država članica. Što se tiče radnih ugovora, dali smo neke komentare za određene države članice, preporuke o dualnosti tržišta rada i o prelazu sa atipičnih ugovora na trajne ugovore, no imamo isto tako i preporuke za države članice kako bi razmotrile neke posebne tipove ugovora. Jer tu postoji tendencija ne samo da se prelazi na atipične ugovore o radnom pravnu, već i o građansko-pravnim ugovorima, mi ih mi tako zovemo, ljudi su takozvano samozaposleni, pa se tu lijepo pokazuje da dolazi do dualizacije tržišta rada i što se pitanja mm, zastupnice Rodrigiš tiče o nejednakosti, vjerujemo u naš krug strukturnih reformi nad koje dolaze ulaganja. To mora osnažiti produktivnost, ali za to treba određeno vrijeme. Ne može se dogoditi preko noći, no vjerujemo da strukturne reforme da doista mogu nešto poboljšati i kao što je Valdis upravo spomenuo, unutar produbljivanja ekonomske i monetarne unije, naš je cilj jasno da dođe do veće konvergencije zbog toga što znamo da nam je potrebna za stabilnost u monetarnoj uniji, za stabilnost, ali isto tako smo rekli i to je u našim ciljevima jasno rečeno, kao i u onima gospodina Junkera, želimo konvergenciju, ali želimo brinuti i o socijalnoj strani priče. Dakle, to je doista naš cilj, pa pokušamo zajedno to i u budućnosti ostvariti. Hvala. Zahvaljujem i zahvaljujem gospodinu Simonu što je predsjeda prvom polovinom ovog eh, saslušanja. Sada ću riječ dati Nilsu Torvalcu na minutu i pol. Hvala vam, zahvaljujem povjerenicima što su ovdje. Mislim da postoji jedno dogmatsko vjerovanje u konvergenciju i koheziju u Europskoj uniji. Jedna studija akademska također to pokazuje kao i cijeli niz drugih studija, dakle da konvergencija e, se ne događa. Oni koji dobro pamte, barem povijesno ironične situacije, možda će se sjetiti da je jedna od ovih studija imala zanimljiv naziv o hibridnim sortama bilja. A sada i dalje ustremo na toj vjeri u konvergenciju o e, drugim vrstama hibrida zemalja i e, pokusima o e, hibridima djece. Mislim da to tako možemo reći. Zahvaljujem zastupnik Žambon, minuta i pol. Muchas gracias, señora presidenta. A ver si me dan tiempo de decir cuatro cosas en ese tiempo. Primero mi... Hvala vam. Nadam, da, nadam se da ću imati dovoljno vremena za postaviti sva pitanja. Ovdje zapravo govorimo o upravljanju. I da pređem na stvar, upravljanje nije nešto što je stvarno, E, Tim se bavimo samo oko izbora i mislim da sistem novčanih kazni nije nešto čime se trebamo baviti, na čemu trebamo inzistirati, ali trebali smo imati pravila koja se primjenjuju i potrebno je razmotriti strukture upravljanja u zemljama koje pratite. Jer imamo zemlje koje dosežu e, razinu strukturne neupravljivosti. To uključujemo vlastitu zemlju. Nadalje, to je možda dobra vijest, no kako može biti da postoji manji broj preporuka nego prošle godine u polju nezaposlenosti mladih? Znamo da je to manje ozbiljno danas, ali još uvijek se radi o pravoj tragediji. Treća stvar, govorimo o fleks sigurnosti. To znači da kada ste nezaposleni, da se društvo o vama brine, a to je nešto što je vrlo skupo za javne rashode. Dakle, ako i samo gledamo financijski aspekt priče. Nadalje, nešto nedostaje u našem radu na eh, smanjenje nezaposlenosti. Eh, da li to zbog eh, nužnosti preseljenja ili drugih pitanja moramo razmotriti cijeli niz varijabli koji se bave nedostatkom jednakosti koje koja zapravo dovodi do podizanja e, razine nezaposlenosti. Zastupnica Matijas. Hvala vam. Moje pitanje je upućeno povjereniku su i vrlo je kratko. Ne mislim da je uopće odgovorio na pitanje o sankcijama, pa bih se vratila na to. Vi kažete da komisija prepozna jednu pozitivnu ekonomsku atmosferu, no ne odgovarate na postavljena pitanja. Čini se da blafirate. Mislite li da je uopće moguće e, da se komisija ponaša drugačije naspram zemlji sa prekomjernim deficitom. Hoće li komisija prihvatiti e, da su sankcije moguće za Španjolsku ili Portugal, ali nisu moguće za Belgiju ili Francusku. Iskreno govoreći, jedno objašnjenje koje ja mogu pronaći jest da ili Europska komisija ima neke miljenike što se tiče vlada europskih ili političkih stranaka u vladama ili Europska komisija uzima u obzir ekonomski značaj zemalja. Dakle, ne znam kako ova priča o pozitivnoj gospodarskoj atmosferi može ikako držati vodu. Dakle, mislim, povjereniče, da morate jednom za da dati nam odgovor po pitanju ovih sankcija, jer se doista radi o pravnom i političkom barbarizmu koji bi kraju mogao privesti cjelokupni europski projekt. Zastupnik Lopez. Hvala vam. Pokazuje se da danas postoje gospodarsko upravljanje dvije brzine u Europi. Neki nameću ucijene zemljama poput Portugala, komisija napada suverenost država, inzistira na reformama, mjerama štednje politici štednje i zatim imamo intervencije trojke. 125 milijuna ljudi je osiromašeno, smanjene su plaće, sve nestabilnije e, zapošljavanje na piče, pada se prava radnika, zdravstvo, obrazovanje. Podaci potkrepljuju nedostatak značajnijeg rasta i smanjenje potrošnje bez ikakvog značajnijeg e, stvaranja novih radnih mjesta. Koliko će dugo komisija insistirati na istim politikama i nametati preporuke e, zemljama koje osim što su antidemokratske i neprihvatljive, jednostavno su nemoguće za provesti u praksi. Primjerice u Portugalu e, mjere za smanjenje deficita koje je uspostavila trojka nametnute su, javni dug nakon toga porastao i zemlje su prepuštene na milost i nemilost vjerovnika sa nemogućnošću isplate dugova. Došla je do milijuna eura kamata za svake godine koje guše bilo kakvu razvojnu politiku. Komisika omogućava ponovno pregovaranje o državnom dugu i razdobljima i kamatnim stopama i to sve ne vodi nikamo. Gospodine Dombrovskis, izvolite. Hvala vam. Što se prvog pitanja konvergencije tiče? Konvergencija je doista nešto do čega je došlo prije globalnih financijskih i gospodarskih kriza, no nažalost od tada nije došlo do znatnijeg napretka. Tako jedan od prioriteta naših politika ponovno pokrenuti taj proces konvergencije i kao što sam rekao, tu mislimo na konvergenciju između država članica, ali isto tako i unutar država članica, dakle smanjenje nejednakosti prihoda. Postoje načini na koje tome možemo pripomoći zbog toga komisija sve više primjenjuje pristup mjerila, razmjena najboljih praksi i to kako bi mogli ostvariti konačni cilj konvergencije. Što se upravljanja tiče i preporuka o, koje se bave nezaposlenošću, osobito kod mladih, Tijekom ovog europskog semestra, dakle, mi predlažemo manji broj usredotočenih posebnih preporuka za države članice je također nešto što je pozitivno prihvatio parlament u svojim dokumentima. A to zapravo znači da ako sve učinimo prioritetom, ništa neće zapravo biti prioritet. Zbog toga moramo pažljivo izabrati svoje politike koje preporučamo, ali socijalni indikatori indikatori o zaposlenosti imaju veći značaj u ovom ciklusu prijedloga i borba protiv nezaposlenosti mladih doista jedan od ključnih prioriteta. Jedan od prvih prijedloga ove Europske komisije bio je upravo dodatne inicijative za ubrzavanje provedbe e, inicijative za zapošljavanje mladih te jamstva za mlade. Vratio bih se na pitanje primjene pakta rastu i stabilnosti. Naglasio bih da je dužnost komisije kao zaštitnika ugovora da primijeni pakt za rast i stabilnost. Komisija je donijela odluku da se ponovno pozabavi pitanjima koje se bave slučajem Portugala i Španjolske početkom srpnja, no ne mogu prejudicirati odluku komisije koja će tada biti donesena. Zbog toga dakle ne mogu niti reći ništa detaljnije o tome. Zatim smo imali pitanje o Francuskoj i Portugalu i da li se jednako odnosimo prema svim državama članicama. To je doista ozbiljno pitanje i kao što je komisija već u više navrata naglasila, komisija primjenjuje pakt za rast i stabilnost na temelju pravila i na temelju dokaza te u obzir uzima političku i pravnu diskreciju koja je predviđena u pravilima. Što se konkretno tiče Francuske, ona mora sljedeće godine ispraviti svoj prekomjerni deficit, dakle spustiti ga ispod 6% BDP-a, što komisija da kako prati i očekuje proračunski plan za 2017. Što se Belgije tiče, ona se ne nalazi više u proceduri prekomjernog deficita. Commissioner Tyson. Yeah, thank you. I will be short try to be short. Povrednice Tyson. Pokušat ću biti kratka samo što se tiče jamstva za mlade. Ako i nezaposlenosti mladih, ako pogledamo statistike, došlo je do određenog poboljšanja. Ako usporedimo travanj 2016. i travanj 2015. možemo vidjeti da imamo 495 tisuća nezaposlenih manje. Dakle, to je dobar razvoj događaja, no svejedno 4,2 milijuna je nezaposlenih. I sa time ne možemo biti zadovoljni. Moramo nastaviti s našim jamstvom za mlade. I kada pogledamo posebne preporuke, tu se to ne spominje toliko često, ali nalazi se u uvodnim odredbama. Ako pogledate cijelo izvješće, izvješća, vidjet ćete da nismo zaboravili nezaposlenost mladih, nismo to pauzirali, već je i dalje to je jedan znatan prioritet. Jer kada imate preko 4 milijuna mladih koji traže posao, mogu reći da je to 4 milijuna praktički drama jer ti ljudi nemaju nikakvih mogućnosti, ne mogu započeti sa svojim životima i tako dalje i tako dalje. Moramo ih nastaviti podržavati. Što se jamstva za mladih tiče, provjerit ćemo rezultate toga. Znate da smo ubrzali provedbu pod e, podizgnuvši razinu prefinanciranja s europske strane. Vidjeli smo da je to pomoglo na temelju reakcija s terena, ali izvidit ćemo stanje stvari na jesen i tada jednu globalnu procjenu provesti kako bismo vidjeli što možemo bolje napraviti, da li imamo e, razloga za traženje dodatnih sredstava za srednjoročnu reviziju, e, iako svakako znamo da još nismo ondje gdje bismo željeli biti. No recimo da do strukturnih reformi dolazi sve veća tranzicija na tržištu rada, javne službe za zapošljavanje bolje funkcioniraju u mnogim državama i mi također naporno radimo zajedno s poslovnom zajednicom kako bismo složili mogućnost naukovanja, stažiranja i sličnoga zbog toga što možete imati i politiku koja dolazi od strane službe za zapošljavanje nacionalnih ili regionalnih tijela vlasti, ali naravno ta radna mjesta je potrebno stvoriti, tako da je nužno imati suradnju poslovne zajednice i mi stvaramo ta partnerstva unutar e, Saveza za e, naukovanje i drugih programa. No, još uvijek je mnogo toga pred nama i to nam je jasno. Hvala. Thank you. Uh, I'll now give the floor to Ernest Urtasun. One minute and 30 seconds. Floor is yours. Gospodin Urtasun ima riječ. Question is for Vice President Dombrovskis. It's, um... Imam pitanje za potpredsjednika Dombrovskisa. Odnosi se na španjolski proračun. Prema preporuci od 9. ožujka o upravljanju postojećeg deficita u točki 5. ističete da je smanjenje deficita zakočeno učinkom na proračun reforme poreza na dohodak. Hmm, ne znam imate li kako je temelje za tu tvrdnju, jeste li učinili kako je izračune, to je moje prvo pitanje. drugo pitanje je sljedeće, dakle u okviru postupka zbog prekomjernog deficita, je li komisija predvidjela mogućnost u kojoj Španjolska i dalje smanjuje poreze i imali uopće prostora za takve manevre? Yes, thank you. My question... Gospođa Ždanoka. Gospodine Dombrovski, upravo ste rekli da u iznošenju preporuka dajete prednost socijalnim pitanjima i zapošljavanju uz dužno poštovanje ekonomskim pitanjima. Moram reći da imate sredstva kojima možete provjeriti provode li se te gospodarske preporuke, no nema nikakvih e, instrumenata kojima bi se provjeravalo provođenje preporuka o zapošljavanju. I to je isto i pitanje za povjerenicu Tisen. Just e, recommendations Imate li kakvu zamisao kako provjeriti ispunjaju li zemlje članice socijalne preporuke. I još jedno s time povezano pitanje, što učiniti kada su preporuke iz socijalnih područja u sukobu sa ekonomskima? Gospodine Dombrovski, vi ste bili premijer Latvije 2009. godine, uveli ste te mjere u svoju zemlju među prvima u Europskoj uniji i znate da su te mjere najviše pogodile one najranjivije u latvijskom društvu. Marko ima riječ. Hvala. Uzet ću riječ i u ime kolegice, tako da ću malo dulje govoriti. Evo opet i ove godine kada je riječ o gospodarskom upravljanju, vidim da komisija ima jasnu viziju o općim preporukama, dakle mjere štednje, nametnute reforme, nedemokratske reforme. Vidimo ono što se dogodilo u Francuskoj, ali pomalo i svim zemljama, ali ja smatram da građani imaju pravo prosvjedovati protiv eh, tehnokratskih eh, nametanja poput ovih i nekih privatnih ulaganja, ali znamo da je to zapravo i u Italiji i u Grčkoj eh, potpuno osvajanje špekulanata i otvaranje vrata špekulantima, kao što čine i Europska komisija i ostatak Europe ovakvim okvirom. Hoće li uskoro možda špekulatori promijeniti boje na grčkoj zastavi ili zalijepiti neku reklamu sponzora na nju kako bi im e, dali sredstva? Evo, to je doista pravi europski plan i čestitam na tome. Profesor Štepati, Njemac, ima veliku iskrenost i on e, iskreno kaže da Europa ne funkcionira. To je jedini Njemac koji u ovoj situaciji uviđa da je euro valuta koja obvezuje 19 zemalja i da tu postoje neuravnotežnosti. Najveća upravo stvara i trgovinski višak Njemačke koji još uvijek ne kažnjavate. Više od 200 milijardi ove godine. Opet ćemo imati rekordne viškove u Njemačkoj i u optimalnoj situaciji to se moglo uložiti u zaostala europska područja, a umjesto toga se razmatra fiskal kapaciti sa ministrom financija koji će uzeti taj novac i isplatiti ga u zamjenu za reforme i nametnute mjere. Gospodin Dominik Martan ima riječ. Ne, imao sam tri minute. Govorili ste dvije minute, ali imam tri. Dakle, mogu si uzeti svoje vrijeme. Prekinuli ste me možda zato što sam govorio nešto što vam se nije sviđalo. Dakle, da li za svoj klub imam eh, pravo govoriti u, dvoje, u ime dvoje kolega, tako da imam tri minute. FDD je klub kao i ostali, dakle zašto nemam pravo uzeti riječ na tri minute? Poslat ću ovaj eh, snimak svima u Italiji. Drago mi je što ga imamo. Hvala. Dominik Martan ima riječ. Merci. <clears throat> Euh, au risque de me répéter, je vous attentivement. Hvala. Možda ću ponoviti nešto što je već rečeno. Pozorno sam slučao, ali mislim da vi sagledavate problem na krivi način. Bavite se učincima, a ne uzrocima. Nisam čuo nigdje da ste poduzeli mjere protiv priškova proizvodnji zemalja koje imaju niske troškove. Treba zapravo, kažete, sudjelovati u reformama. Vi zapravo stvarate sami svoj e, socijalni dumping u Europi. Upućeni radnici, mobilnost radnika, sloboda kretanja roba, osoba, usluga. Dakle, uz konkurenciju između sjevera i juga koja je već postojala u Europi, sad imamo konkurenciju između istoka i zapada i to dovodi do gubitka radnih mjesta, dakle nezaposlenosti. Koja je posljedica? U takvim uvjetima, i to pitam sve, kako i zašto uopće pregovarati dalje sa SAD-om o TTIP-u, ako je jasno da će američka proizvodnja stati na kraj europskoj proizvodnji. Osim toga, u ovim uvjetima kada imamo 25 milijuna nezaposlenih, od čega 4 milijuna mladih nezaposlenosti, kako možemo prihvatiti na stotine tisuća izbjeglica tvrdeći da će oni donijeti probitak svima nama. Dajem sada riječ podpredsjedniku, gospodinu Dombrovskisu, izvolite. Hvala. Prvo ću odgovoriti na pitanje o proračunu Španjolske i o reformi poreza na dohodak. Prema našoj procjeni Španjolska nije mogla smanjiti proračun zbog reforme oporoza na dohodak jer nije bilo jednakih mjera koje bi to nadoknadile. Mogu vam dostaviti vama na znanje i jednu tehničku procjenu, ali Upravo je to ono što smo mi ustanovili ukratko. Zatim, drugo pitanje se odnosi na sadašnji prostor za manevar. Kao što znate, komisija je u slučaju Španjolske preporučila smanjenje proračuna na 3,7% BDP-a i za ovu godinu i 2,5% za iduću godinu. Neću sada prejudicirati odluke koje bi se trebale doneti u kontekstu postupka zbog prekomjernog deficita. Dakle, sve dok Španjolska stavlja na prvo mjesto svoje ciljeve fiskalne politike i također uvodi i nadoknađujuće mjere, što recimo znači daljnje smanjenje poreza na dohodak Moguće je da, naravno, znate da nećemo detaljno raspravljati o sastavu proračuna, prihoda, rashoda i tako dalje. To naše, naš je savjet općenito zemljama članicama da porez pomaknu sa niskoplaćenih radnih mjesta na druge subjekte za oporezivanje što će manje ugroziti rast i to je recimo potrošnja, imovina, kapital, zeleni porez i tako dalje. To će ovisiti o sveukupnoj e, slici, a porez na dohodak je samo jedan od tih elemenata. Zatim, neuravnoteženost fiskalnih, financijskih i gospodarskih razmatranja i s druge strane socijalnih pitanja, mi sada stavljamo jači naglasak na upravo pitanja socijalne zaštite i zapošljavanja, a to je bio i slučaj u Latviji kada smo morali provesti vrlo težak program prilagodbe, ali i uza svu prilagodbu uveli smo i dodatnu mrežu socijalne sigurnosti kako bismo ju sve mogli nositi sa socijalnim posljedicama ove krize. Zatim, pitanje općeg smjera politike i mjera štednje. Dakle, tu ne želim naglasiti da je fiskalni položaj Europe ekspanzionistički, što znači da proračunski deficit raste. Znate da je situacija nejednaka u zemljama članicama, no ipak. Postavljeno je pitanje i o viškovima Njemačke. Da, time smo se pozabavili u našim preporukama za Njemačku i zato se smatra da Njemačka ima gospodarske neuravnoteženosti i preporučuje se Njemačkoj da iskoristi preostali fiskalni prostor kako bi e, potakla potražnju i ulaganja. Zatim, pitanje slobode kretanja radnika, robe, usluga i kapitala. Da, to su temeljne četiri slobode i one su temelj našeg e, jedinstvenog tržišta i naravno komisija će ih braniti svim silama, no ujedno se i pozabaviti i nekim nedostacima koji mogu dovesti do zlouporabe. Kada je riječ o pregovorima o TTIP-u, mi ćemo nastaviti s tim pregovorima, to je jedan od prioriteta za našu trgovinu i obje strane u pregovorima će imati opipljive koristi uvođenjem TTIP-a. Izbjeglička kriza, to je vrlo složeno pitanje i ne bih rekao baš da je to strogo gledajući tema naše rasprave, ali dužnost je Europske unije pomoći onima kojima treba međunarodna zaštita. Istovremeno je potrebno razlučiti izbjeglice od gospodarskih imigranata i ojačati zaštitu vanjskih granica Europe, a to je sve sastavni dio naših napora u situaciji krize sa izbjeglicama. Hvala. Hvala, povjerenice Tyson. Da, samo ukratko Mislim da je kolega Dombrovskis e, odgovorio uglavnom na sva pitanja. Imam e, također jedan odgovor na pitanje o prihvatu izbjeglica. Zašto to činimo? Zašto se uopće organiziramo u tom smislu u Europi? Postoji nešto što se zove etika i savjest, moral. Dakle, imamo i pravnu, ali i moralnu obvezu pružiti dobrodošlicu onima koji traže zaštitu i koji žele spasiti svoje živote. A sa 500 tisuća stanovnika mislim da Europa može prihvatiti one koji traže pomoć. To činimo mi u Europi, a čine to i drugi. Trebamo preuzeti svoju odgovornost i prihvatiti te izbjeglice. Nije da to trebamo činiti samo zato jer nas to na to obvezuju međunarodno preuzete obveze, nego jer su to osobe kojima treba pomoć. Htjela sam reći nešto već o TTIP-u, na to je već odgovorio Valdis, tako da ću s time završiti, gospođo predsjedavača, kako bih ostavila više prostora kolegama koji žele postaviti pitanja. je Mono na minutu i pol, izvolite. Hvala. Budući da nemam povjerenika Moskovisije, uputit ću pitanje gospodinu Dombrosisu. Preporuke za Francusku u europskom semestru upiru prst upravo u e, posebnosti našeg poraznog sustava. Sastav poreznog opterećenja navodno ne pogoduje gospodarskom rastu, a ne kažnjava dovoljno produkciju kada je riječ o učinku na potrošnju. Također e, i e, uprete prstom u naš porezni zakon. Dakle, traži se da se povećaju poreze na potrošnju, potom je povećanja PDV-a. U Francuskoj takve su preporuke upravo suprotno od onoga što treba učiniti. Kako bismo pojednostavili, treba smanjiti stope i proširiti osnovicu. Dakle, što želite time postići? Podsjećam da je upravo porezni sustav jedan od posljednjih elemenata u nadležnosti država ovaj prijedlog baltičkog modela sa jednom poreznom stopom nije odgovarajući. Komisija bi trebala smanjiti svoja nastojanja nametanja stranih poreznih sustava. ako želi steći popularnost, treba se usredotočiti na apsolutne prioritete, a to su iznad svega multinacionalne kompanije. Treba prisiliti Google i ostale multinacionalne kompanije da plaćaju poreze u zemljama članicama. Dakle, gospodine potpredsjedniče, želite li provesti poreznu uniju, a da to ne govorite jasno? Gospodin jer ima riječ. Evo jutros smo čuli komentare predsjednika Euroskupine kada je riječ o provedbi poreznih pravila i postoji zabrinutost da se vraćamo u doba kada smo postupali loše nego prije, nego sada. Dakle, kada gledam podatke iz preporuka vidim da 2012. godine 11% je ostvarilo određeni napredak, 16% neki, 29 nikakav. E, prošle godine 4% određeni napredak, 44% nekakav napredak e, i e, ništa. Dakle, smatra li komisija da je okvir koji je usvojen prije nekoliko godina doista uspješan i također e, reforme i znači poštivanje odgovarajućih e, politika. To nije obsesija, nego jednostavno zabrinutost za budućnost razvoja. Drugo pitanje. Brine me e, nastojanje da se smanji broj preporuka. Pregledao sam češke preporuke i u jednoj preporuci imamo razvoj i istraživanje, E, djeca s poteškoćama i sudjelovanje u tržištu rada. A istovremeno imamo jednu preporuku koja se odnosi dakle, koja je neostvarena, je izbačena. Dakle, pitam se, je li se jednostavno nastoja smanjiti broj preporuka? E, hvala, riječ ima Romana Toms. Imate minutu i pol, izvolite. Tajsno vas, poštovani komisar, gospod Dombrovskis. uvaženi povjereniče Dombrovskis, doista je pohvalno da e, vi iz prve ruke odgovorite e, na naša pitanja, jer e, vjerojatno među nama nema nikoga ko nije suglasan s time da Europa mora ponovno postati najjača gospodarska sila na svijetu i naravno što se tiče socijalnih sustava, postoje mnoge želje koje treba dalje razraditi, koji su zacrčani u mnogim dokumentima. Mi smo to preispitali u smislu idemo li pravim putem, ali neko vrijeme imam osobno mišljenje da neke od ovih dokumenta u principu ostaju samo lijepe riječi na papiru, zemlje se obvezuju, ali u vlastitim programima u okviru pakta rasta i stabilnosti, ali često su to prazna obećanja. Vrijeme je da to postane stvarnost. Radi se sada o energiji ili o slabim, e, slabom upravljanju, to je ozbiljno pitanje. E, isto se događa u mojoj zemlji, Sloveniji. Ove reforme koja Slovenija mora hitno poduzeti kao e, zdravstvo, tržište rada, mirovinsko, to su sve reforme koje treba provesti, ali su više manje na papiru. Ako želimo da zemlje članice učine to ozbiljno, ne radi se samo o Sloveniji nego o drugim zemljama. Dakle, ako želimo da se postupa odgovornije, treba utvrditi što će se dogoditi ako neko ne postupi prema preporukama, ako neko ne odbija djelovati. I zato vas pitam, postoji li neka mogućnost da se učini nešto kako bi zemlje članice bile ozbiljnije kod provedbe reformi. Uh, Hvala. Potpredsjedniče Dombrovski, izvolite. Madam Dakle, preporuke o porezu u Francuskoj. Evo, pročitat ću smanjiti porez na potrošnju i na porez na dobit, proširiti osnovicu za potrošački porez, naročito kada je riječ o dakle, smanjiti poreze koji daju mali priljev i također zadržati reformu poreza na dohodak do kraja 2016. godine. Dakle, Jasno je iz ovoga da nema nikakvih preporuka hoće li to biti postupni ili paušalni porez. Ove preporuke su zapravo u skladu sa općim savjetima iz područja porezne politike komisije. A to je zapravo da se ne oporezuje toliko rad, naročito nisko plaćeni rad i da se više oporezuju druga područja, što znači i potrošnja. Znači, mi preporučujemo Francuskoj ono što preporučujemo u glavnim crtama i drugim zemljama članicama, ali tu naravno vodimo i računa o posebnostima Francuske. Zatim, borba protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. Evo, ja sam to spomenuo u svojem uvodnom izlaganju, a i komisija će iznijeti, a već je iznijela čitav niz prijedloga i preporuka i naravno to je pitanje među našim prioritetima. Zatim, pitanje o provedbi preporuka. Naravno, i komisija žali što imamo od nekog do ograničenog napretka kada je riječ o provedbi preporuka u zemljama i jasno je da zemlje članice treba snažnije poticati na provedbu preporuka. No, želim još jednom ponoviti da nemamo posebnih mehanizama za prisilu kada je riječ o preporukama. Imamo tu neke mogućnosti kada je riječ o makroekonomskoj uvjetovanosti, kada je riječ o strukturnim i investicijskim planovima i to se može iskoristiti također i za provedbu preporuka, no namjera komisije nije osmisliti mehanizam sankcija kako bi se kažnjavala ne provedba preporuka. To su preporuka koje su u interesu zemalja članica. U buduće ćemo imati sve više mjerila kao što je i najavljeno u izvješću pet predsjednika u kojemu su mjerila pravno više obvezujuća, no mi ćemo o tome dalje raspraviti i tražit ćemo također i privolu su zakonodavca. Zatim pitanje o preporukama općenito. Istina je, preporuke ponekad obuhvaćaju različita područja. No kada je riječ o semestru, to znači da ćemo imati manje preporuka koje će se baviti i manjem brojem područja. Hvala. Thank you, Commissioner Tyson. Hvala, povjerenice Tyson. Zahvaljujem. Ja ću vrlo kratko što se tiče preporuka po peznim zemljama. Znači, gospodinu Maru, odgovor E, preporuke po zemljama su bile prije i sada su isto tako. Što se tiče napretka u zemljama članicama o strukturnim reformama, e, zapravo ne računamo samo na izvješća koja nam podnose zemlje članice, nego i stvarne podatke kao što se tiče zapošljavanja i tako dalje, stvarne brojke. I svakako zajedno smo sa zemljama članicama razvili i pokazatelje kojima možemo vidjeti gdje se možemo složiti o načinu kako se mjere njihov e, napredak i ti se pokazatelje također koriste i već e, smo se referirali na korištenje e, makroekonomskih uvjetovanosti i također mi se orijentiramo prema rezultatima koji se mogu dokazati E, i radimo još na tome i koji doista podopiru strukturne reforme, tako da ćemo i tu morati imati konkretne rezultate koje će se moći dokazati u budućnosti. Hvala. Prvo Perez, izvolite. Hvala predsjednice. Evo, želim putiti svoje pitanje gospodinu Dombrovski su. Kao prvo, Komisija se počinje baviti dimenzijom europodručja, dakle s ovim godišnjom prezentacijom situacije, ali e, osim e, ovoga, uzimali se ova dimenzija i u razvoju preporuka i u izradi preporuka, mislim i gledali se interakcije između različitih gospodarstava. Želim ovdje također nešto reći o postupku makroekonomske neravnoteže. Uzima li Europska komisija ozbiljno ovaj postupak i dakle u svoje volje da provede propise koje su usvojeni, uključujući i ovaj parlamenta. Misli li to doista učiniti ili to iskrena namjera? I kako može objasniti da neke zemlje niz godina već su daleko iznad praga koji je zacrtan u postupku a isto vreme e, nisu svi legislativni alati provedeni. Ne tražim sada da se svi sankcioniraju, ali samo želim reći jasno reći da postoje propisi i ja shvaćam da postoje propisi zato da bi se primjenjivali. Imali možda Europska komisija drugačiji pristup tome na koji bi se odnosio ne samo na MIP-ova, nego i na sve propise u paktu o stabilnosti. E, Harvi Lopez, izvolite. Zahvaljujem. Iznenađuje me što smo još uvijek e, tako mirni suočeni s ovakvom situacijom na kontinentu gdje imamo golemu nezaposlenost, inflaciju koja dolazi blizu nule i nejednakostima koje razdiru kontinent i kad vidimo da u Sjedinjenim državama, na nezaposlenost je vrlo niska, znači fiskalni ciljevi koji su uspostavljeni eh, tijekom posljednjih godina, uključujući i fleksibilne propise, zapravo su vodili do deflacije i radili eh, protiv nas i ući ćemo u treću recesiju u tri godine i zahvaljujući Središnjoj banki, a ne komisiji, jer banka ima o skupu politiku. Do, Istina je da je učinjeno premalo, prekasno, da su učinjene greške koje još plaćamo, dobro, ali da barem nismo u recesiji. Ali ako e, svi štedimo, gospodarstvo neće rasti, a ako neki od nas e, sniže naše plaće, a drugi ih zadrže visokima i to ćemo platiti. Dakle, pitanje je Agresivna fiskalna konsolidacija koju vidimo posljednjih godina, funkcionira li ona i ako ne, koji je odgovor i je li fleksibilnost na tržištu rada smišljena samo za u smislu smanjivanja plaća? I u Španjolskoj ako je devet od deset novih ugovora na, na određeno radno vrijeme, hoće li to voditi samo do smanjenja plaća jer nismo ispunili ciljeve Ivana Maletić, izvolite. E, je li, govorite li vi umjesto nje? Ako smijem. E, da, zamijenjam gospođu Maletić. Pitanje za potpredsjednika sa Želim nizozemski postaviti pitanje. E, komentari koje je izveo gospodin Tyson jutros upućuju na, još jednom na ključnu stvar, a to je da je Europska komisija nije sposobna provesti propise ex post koji se odnose na e, postupak makroekonomske neravnoteže i to nije funkcioniralo niti ranije, niti sada bez i sa paketom šest mjera i sa paketama dvije mjere. Treba će nam novi paket i u kolovozu je komisija podnijela predložila neke stvari kao više nacionalnog vlasništva nad preporukama, više fokusa, više dijaloga i nadamo se uskoro i vijeće za nacionalno, nacionalno vijeće za konkurentnost u zemljama članicama, pa se, pozdravljam to, ali ne treba nam možda jedna prava mrkva i za zemlje članice da bolje djeluju, kao na primjer povezivanje strukturnih reforma, kao recimo s pristupom strukturnim formovima ili euroobveznicama koje bi bile povezane sa strogim proračunskim propisima. Sve dok komisija nema neki način da te propise primjeni ex post, morat ćemo tražiti alternative. Pa želim čuti od vas kakvu mješavinu ex post e, mjera i financijskih e, e, poticaja misle da ima najbolji potencijal. potencijal. Thomas Mann. <clears throat> Frau Vorsitzende, ich habe eine Frage an die Hvala predsjednice. Jedno pitanje za gospođu Tyson. U preporukama po zemljama kaže visoki pritok eh, pri, eh, imigranata i izbjeglica ima skupe ekonomske posljedice za Europsku uniju. Da, Europska komisija eh, računa kratkoročno s većim izdacima, a srednjoročno s nekim uspjesima kada se izbjeglica uključuju u tržište rada. To se slažem. Imali smo izvješće o tome u odboru za zapošljavanje. Imali smo različite stavove i na kraju smo se složili 36 e, kompromisa e, i na kraju smo glasali za. Da, složili smo se, svima, sve, svi trebaju naučiti jezik kako bi se mogli integrirati tržište rada, ali nismo se složili, složili e, o minimalnim propisima za izbjeglice i htjeli smo e, u Europskom fondu sredstva, a drugi su rekli želimo vlastite fondove. Moj argument protiv toga je bio mi imamo već e, fond za azile, imigracije i integracije koji ima 3 milijarde eura na raspolaganju. I ne bi li to možda bio krivi signal kada bi sada imali e, mjesto Eh, odjednom eh, puno novca za određene socijalpolitičke mjere eh, kao za, za siromašne možda neće biti ništa, ali za izbjeglice. Znači što vi kažete Marijan, zajednički fond za sve ili odjeljene fondove za, za socijalne, određena socijalna pitanja? Hvala gospodin Marijas. Pitanje gospodina Gomborovski su, govoriti ću grčki. Čuo sam e, vaš prijedlog i vidim da je to onaj isti i neuspjeli recept. 40% grčkog stanovništva živi u siromaštvu, 1,5 milijuna nezaposlenih, ali ovaj treći program znači više poreza, što znači naše gospodarstvo potpuno kolabira. I treći program traži i više, viška 3,5, e, što je novac koji se vadi iz realnog gospodarstva i pitanje duga nije rješeno što sve stvara probleme za funkcioniranje gospodarstva. Dakle, tu postoji određeno pitanje što će se dogoditi našim nezaposlenima mi smo prvi po, po broju e, nezaposlenosti mladih, više od 50%, a imamo i rekord po nezaposlenosti općenito. Dakle, što ćete napraviti za rješavanje ovog pitanja nezaposlenih e, u Grčkoj? Jer mladi žele rješenje, posao, a ja im ne mogu ništa ponuditi skoro e, u smislu pronalaženja radnog mjesta mjere koje predlažete znači da bi možda mogle postati rješenje za 15 eh, godina, ali 15 godina je predaleko eh, da bi ljudi eh, to trpili toliko dugo s vašom politikom restrukturiranja. Samo je jedan o, Znači, što je s odlukom, dakle, da postavite drugo pitanje ako je vaša stranka odlučila da neće. Da, dobro, evo, i samo jednom. Evo, izvolite. Žao mi je što ste me prije prekinuli, a bilo je nesporazuma između naših suradnika i tajništva EMPL, dakle. Evo, pitanje viškova koje je upravo poslala kolegica Beres. Treba djelovati čvršće, dakle ne kao da se većinski dioničari u Njemačkoj tu zatvarate oči pred problemima, ali u Francuskoj imamo velike nedoumice, ne znam gdje je sada Moskovisi. Možda skriva račune Francuske, dakle to je sadašnji okvir propisa koji ne funkcioniraju. I to treba revidirati. Dakle, ako imamo jedinstvenu valutu, trebamo stvoriti kompenzacijske mehanizme koji će djelovati, a zemlje koje imaju viškove trebaju to uložiti u zaostala područja. I ako se pravila ne e, provode, treba proučiti način kako podesiti monetarnu uniju jer ona dovodi do neravnoteža više nezaposlenosti i sve većih problema. To je jasno. Ako ustrajimo pri ovome, onda ćemo imati još gore rezultate za nekoliko godina. Thank you. Then I'll give the floor to... Zahvaljujem. Sada dajem riječ e, potpredsjedniku Dombrovski. Svi izvolite. Uh, okay. Uh, thank you, uh, uh, Madam Chair. So first on the question of euro area dimension. Dakle, prvo što se tiče dimenzije euro područja, što se tiče ovog ciklusa europskog semestra, više se e, pažnje posvećuje dimenzije euro područja i pre, upravo preporukama što se toga tiče upravo sa EGS-om kako bi se omogućilo zemljama članicama europodručja e, da u sastavljanju nacionalnih e, reformnih programa to uzmu u obzir, te se to odražava također u preporukama po zemljama, a, koje se daju u puću zemljama u europodručju. Dakle, to je ona logika koja je iza ove promjene u semestru. Što se tiče postupka makroekonomske neravnoteže, i mislim propisi postoje zato da bi se primjenjivali, a to se tiče svih propisa, čuli smo i različito mišljenje o tome i nadalje, posebice dakle o zemljama koje su u postupku neravnoteže, e, ili u pretjerano e, teži neravnoteži. E, imamo sada nekoliko kategorija e, i sve zemlje koje su suočene sa makroekonomskom neravnotežom podliježu posebnom monitoringu, kao što smo već rekli, podložni sve konkretnim preporukama i dodatnim nadzorom što se tiče implementacija. Nadalje što se tiče stanja gospodarstva Europske unije i europodručja, naravno da imamo ekonomski oporavak, ali on je vrlo ograničen, možda 1,5% rast Europske unije u cijelosti tijekom ove godine i e, prioriteti ekonomske politike, znači investicije, strukturne, strukturne reforme su tu kako bi jačali taj oporavak. Te još jednom po pitanju, kao što ste vi rekli, e, agresivne fiskalne konsolidacije. Ne možemo govoriti o agresivnoj fiskalnoj konsolidaciji u situaciji gdje imamo ekspanzionističke fiskalne e, stav gdje strukturni deficit općenito raste u europskom u europodručju. Nadalje, pitanje pravne, prave ravnoteže između ovih recimo e, mrkvi i batina i kako poboljšati o vlasništvo nad e, preporukama po zemljama. Kao što sam rekao, e, naše naši vjerujem da je to s više uključivanja nacionalnih dionika, vlada, socijalnih partnera i tako dalje, a što se tiče kohezijskih e, zemalja, tu također postoje ova makroekonomska uvjetovanost koja može dati mogućnost korištenja EU fondova za e, preporuke po zemljama. Ali svakako poboljšanje je e, od provedbe preporuka će biti nešto što je u našem e, fokusu i također i u našem sljedećem ciklusu pa procjenjujem i kako to učiniti učinkovitim dakle i nadalje po pitanju Grčke Evo, samo da bude jasno da sada kada razgovaramo o europskom e, semestru, e, Grčka nije uključena u ovo jer Grčka je zemlja koja je uključena u program i zato nije dio ovog redovnog e, mehanizma nadzora, ali ova kondicionalnost je utvrđena u memorandumu o razumijevanju. Nedavno smo razmišljali E, razmatrali stanje grčkog programa i da ponovim koja je procjena. Dakle, s ovim programom možemo očekivati da će se Grčka vratiti e, u ciklus rasta već u drugom dijelu ove godine. Zatim, e, po pitanju duga, i tu znamo da je Euroskupina se složila da se također pozabavi pitanjem e, održivosti grčkog duga i gledam, gledano e, i to kratkoročno, srednjoročno i dugoročne mjere i svakako reformni napori grčkih tijela već tijekom proteklih godina, kao što sam već rekao, pomogli su e, povratiti konkurentnost grčkog gospodarstva Dakle, s ovim programom možemo očekivati od Grčke da će se vratiti u područje rasta i razvoja radnih mjesta, što je svrha ovog programa i onoga što je potrebno u Grčkoj. I još jedno pitanje viška tekućeg računa u Njemačkoj. Mislim da sam odgovorila na to pitanje već jednom i upravo je to razlog zašto je Njemačka u postupku makroekonomske neravnoteže i samo evo da ponovim preporuku za Njemačku, to je naša preporuka jedan Njemačkoj, postići održivi e, trend u javnim investicijama, posebice infrastrukturu, inovacije i tako dalje, korištenjem po postojećeg fiskalnog prostora i poticanjem trošenja, također na razini općina. Dakle, to je upravo naša preporuka Njemačkoj da koristi svoj postojeći fiskalni prostor za stimuliranje investicija. Zahvaljujem. Thank you. Uh, Commissioner Tyson, the floor. Povjerenice Tyson, izvolite. Hvala vam lijepo. Prije svega odgovorili bih na pitanje gospodina Lopeza o segregaciji tržišta rada sa Španjolskom smo već potegnuli ovo pitanje, čak i u izvješću za Španjolsku, ali i u uvodnim odredbama, zbog toga što smo prije svega vidjeli da je prije krize Španjolska bila država članica gdje je već bilo veći broj onih atipičnih radnih ugovora, kako ih mi nazivamo, nego što je to bilo prosječno u ostatku Europe i znamo da su provedene određene reforme, no bilo mi potrebno više informacija o posljednjim reformama, to smo zatražili, kao informacije o e, dodatnim aktivnostima prije nego što je moguće dobar analizu napraviti i ukoliko je potrebno podnijeti posebne preporuke. No zadovoljni smo što smo vidjeli određene reforme i što se na tome radi. Što se tiče pitanja Tomasa Mana o migracijama i izbjeglicama, da, i mi smo čuli iste statistike da će u početku se raditi o trošku jer dolaze sa problemima svojim, treba ih smjestiti, treba ih integrirati, treba im izraziti dobrodošlicu, no kasnije, pod uvjetom da organiziramo dobro funkcionalnu integraciju izbjeglica, kao što moramo učiniti s drugim trećim državljanima koji se nalaze u našim zemljama, tada možemo biti uspješni i moramo stvari odraditi bolje nego prije. Jer ako gledamo inform informacije o zaštiti državljana trećih zemalja, vidimo da situacija sa nezaposlenostima, sa zaposlenošću, sa stambenim zbrajavanjem i drugim pitanjima, da im se nudi manji broj prilika ovisno o situaciji, ali da u svakom slučaju možemo tu malo bolje raditi na tome. Prošli tjedan smo zbog toga ponudili jedan e, paket za integraciju državljana trećih zemalja. Dakle, to je za one koji su već prisutni, ali koji tek dolaze, kao i za izbjeglice. I mislim da moramo e, raditi na više frontova istovremeno kako bismo im pomogli integra u integraciji, jer za socijalnu koheziju, za društvo, za gospodarstvo, najbolje što možemo integrirati ih što je bolje moguće i što je prije moguće. Imamo li novaca na raspolaganju za to? Podrška postoji, u komisiji smo pronašli sredstva kako bismo platili već 100 tisuća tečajeva, online tečajeva jezičnih. No naravno još je tu velik broj troškova, države članice također moraju odraditi svoj dio, no kao što znate e, one mogu koristiti e, fond za hitne potrebe kao i ESF za osposobljavanje, obrazovanje i uključenost na tržište rada. Od samog početka pritoka izbjeglica tražili smo od agencija u državama članicama zaduženim za Europski socijalni fond da objasne kako se sredstva mogu staviti na raspolaganje, kako ih se može iskoristiti, ali da međusobno uče jedni od drugih. I sada učimo na temelju tih dobrih praksi i to je lakše nego da svak počinje od početka. No, uz iznimku e, jezičnih tečajeva e, moramo jednostavno raditi u okvirima proračuna koje imamo, tako da ne očekujem da ćemo dobiti više sredstava iz ESF-a. To visi o tome što će se dogoditi tijekom srednjoročne revizije strukturnih fondova ali moramo vidjeti što su ipak prioriteti jer moramo znati da za pristup Europskom socijalnom fondu e, možemo staviti sredstva na raspolaganje kako bismo pružili podršku e, integraciji izbjeglica u svim državama članicama. Svima zahvaljujem na doprinosima. Očito je da svi želimo ekonomski učinkovitu Europu, ali želimo i upotrijebiti za jednu stvar. A to je radna mjesta i socijalnu integraciju, te bolju budućnost za mlade, za muškarce i žene, isto tako i za starije osobe. Vratit ćemo se na tu temu, no zahvaljujem svima na doprinosima i želim vam ugodnu večer.